Onda ćemo napraviti tesno glasovanje da vidimo nije li neki klub zastupnika preključio svoj kvorum. Evo, otvaram tesno glasovanje. No, no, no, no, not everyone has voted. auch noch nicht gesagt, ne, nisam još rekao da je zatvoreno glasovanje, nisu još svi glasovali, još jednom tesno glasovanje otvoreno. No, test. We are still in the test. Ne, još smo u probnom postupku jer su službenici zatvorili glasovanje prije nego što sam ja to rekao. Jesu li svi glasovali? Jesu li svi sudjelovali u probnom glasovanju? Onda zatvaram glasovanje. Dobro izgleda, evo, sada dakle prelazimo na glasovanje Glasujemo o prijedlogu Europske komisije o kandidaturi gospođa Klinca. Tko je za, glasuje sa da, tko je protiv prijedloga komisije sa ne, tko je suzdržan, će se suzdržati. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. 34 za, 1 protiv, 4 suzdržani, stoga preporučujemo da se njemu preda ova nadležnost, te ćemo o tome obavijestiti konferenciju predsjednika. Onda možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, dakle to je preinaka IORP-a, mm, bolje mi to ide na engleskom, ali imam ovdje engleski dokument. Brian Hayes je naš izvjestitelj, Brian Hayes, predam ti riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Dopustite mi da kažem da mi je drago što imam priliku uh, uvesti kolega u ovom odboru u ovu temu. Znam da je to naša prva razmjena. Nakon što smo postigli sporazum prije nekoliko mjeseci vijeće se oko toga usuglasilo, a i s nekim od izvjestila u sam već imao prilike sastati, ne sa svima, ali su svakako veselim e, suradnji u nedolazećem razdoblju. E, mi smo izradili radni dokument za članove odbora gdje razrađujemo neke od detalja koji se tiču ovog dosija i gdje jasno formulirano kažemo o čemu se zapravo radi za Europsku uniju i mislim da možemo reći da smo imali izvorno stajalište da nećemo moći ići dalje s ovim prijedlogom zato što je komisija predsjednika Junckera to razmatrala pod svojom regulativom o boljem načinu donošenja propisa, no e, komisija je donijela odluku i vijeće je u rujnu prošle godine pod transkim predsjednikom ovome donijelo brzu odluku i čestitam na tome. O čemu se radi? O čemu se radi kod ovih institucija? Prvo ću reći što su oni, zatim ću prikazati kako je trenutno stanje diljem Europske unije zašto je komisija promijenila ovu direktivu koja je potekla iz 2003. godine i da vam dam svoje mišljenje o tome. Radi pozivnjskih informacija, institucije za sukovno mirovinsko osiguranje su institucije, Brian, samo trenutak, samo da te kratko prekinem, vrlo mi je neugodno što Eh, vas moram prekinuti, ali gospodin Ferber je otvorio ovu točku dnevnog reda 10 minuta prije nego što je to naznačeno na našem planu i ako sada bacim pogled u dvoranu vidim da nema izvjestitelja u sjeni za ovu točku. Dakle, predlažem da napravimo točku u 15 do nastavimo u 15 nakon nastavimo sa tom raspravom. So, damit machen wir eine Pause bis 16. Dakle, napravit ćemo stanku do 16 sati i 15 minuta, 10 minuta pauze. Econ point 9 reloaded. Nastavljamo sa točkom eh, broj 9 dnevnog reda. Da, dragi kolege, dragi kolegice, sada kada imam ovdje više prisutnih izvjestila u sjene mislim barem je bolje nego prije i evo možemo barem krenuti s ovom točkom na vrijeme kada smo to i najavili, svi izvjestili u sjeni dakle imaju priliku biti ovdje prisutni. Sada bih dakle zamolio Brajna da još jednom nam iznese ono izlaganje s kojim je malo prije već započeo. I e, s moje strane samo da kažem kolegama da je ova prva razmjena gledišta E, dakle, razmotrit ćemo nazad izvješće tek u srpnju. Ovo je dakle dugačak postupak, a ovo je danas samo ishodište. Evo Brian, izvoli. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju još jednom. Hvala dobro što imamo ovu priliku prve razmjene gledišta u ovom važnom dosijeu. Želim pozdraviti druge izvjestele u Sjeni koji su nam se uspjeli ovdje danas pridružiti. Neke od rasprave s kojima smo vodili su bile vrlo korisne. Drago mi je što su e, bili spremni razgovarati sa mnom. Ima i drugih koje nisam uspio vidjeti, ali kao što ste rekli ovo je e, prvotna rasprava. Kao što vjerojatno kolegi znaju, mi smo prije dva tjedna podijelili jedan radni dokument koji doista govori o tome o čemu se radi u ovom dosjeu. Evo, mislim da sam i jednostavnim jezikom izrazio što se ovdje predlaže zapravo i tu isto tako govorimo o samoj pozadini e, iza tog dosija i nadam se da su kolege ovaj radni dokument smatrali korisnim. Kao što sam rekao, dakle, Govorilo se o tome da ovaj dosje neće moći napredovati. Znam da je unutar Europske komisije se o tome raspravljalo u okviru boljeg načina donošenja pro, uh, propisa, dakle da li će se nastaviti s ovom dosijom ili ne. Ali evo komisija je odlučila nastaviti s radom na ovom i kao što su kolege toga svjesni, vijeće je u prosincu prošle godine donijelo odluku o tome pod talijanskim predsjedništvom. Dakle, što se tiče općeg pristupa ovom dosijelu. Imamo dakle jedan prijedlog, imamo opći pristup kojeg je donijelo vijeće. Ono je e, korisno kako bi znali kako stoje ove dvije institucije unutar Europske unije o tome. E, sada bih htio kratko reći što je zapravo to jedna institucija koju nazivamo IORP i htio bih prikazati kako je trenutno stanje vezano uz eh, sugodno mirovinsko osiguranje na području Europske unije. imamo veliki broj raznih institucija za mirovinsko osiguranje, a ove institucije IORP su samo mali dio toga. Isto tako bih htio naznačiti što se točno promijenilo i zbog čega je komisija odlučila uvesti te promjene, uzevši u obzir da smo 2003. godine imali prvotni prijedlog s ovim u vezi. A isto tako sam htio reći što ja osobno smatram gdje se danas nalazimo i kako ovime trebamo pristupiti. Dakle, e, očito je da je IORP institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Oni dakle upravljaju zajedničkim sustavima mirovinskog osiguranja za zaposlenike e, u ime poslodavaca. U okviru opće mirovinske politike oni su sastavni dio drugog stupa. Stup broj 1 su e, oni klasični mirovinski fondovi, dakle osnovno mirovinsko osiguranje koje smatra prvom, e, stup broj 2 su strukovno mirovinsko osiguranja, zatim imamo stup broj 3, to su dobrovoljna mirovinska osiguranja za pojedine korisnike, to je dakle općenito e, trenutno stanje stvari sa tri stupa, a IORP je sastavni dio stupa broj 2. Smatramo da ima oko 120 tisuća takvih institucija koje posluju unutar Europske unije, neke od njih su jako velike, e, pokrivaju nekoliko profesionalnih sektora ili poduzeća, a neka su dosta mala sa samo stotinjak članova. To ima zatim posljedice dakle i za sustave koji su veliki i za sustave koji su mali kojih ima mnogo i to smo isto tako rekli u radnom dokumentu koji smo objavili. Imaju otprilike 2,5 biljuna eh, imovine, dakle 20% isto tako pokrivaju radno aktivnog stanovništva Europske unije samo 84 ovakvih institucije posluju prekogranično. Dakle, većina takvih institucija nalaze se u malom broju država članica, ali ne posluju prekogranično. I to je nešto što moramo isto tako imati na umu. Ne moram reći kolegama koliko je važna tema za Europsku uniju zbog demografskih promjena unutar Europske unije. E, očekuje se da ćemo imati sa 26% dvostručenu stopu od 53% ovisnosti starijih e, stanovnika. E, danas imamo dakle četiri osobe koje rade u Europskoj uniji za dva miljenika, a za 40 godina ako se nastavi s ovakvim trendom da ćemo imati dvoje ljudi koji će raditi za dva umirovljenika. To su dakle veliki izazovi koje moramo riješiti s državama članicama, kako ćemo dakle snositi taj veliki mirovinski teret e, koje moraju nositi pojedine države članice. Općenito rečeno, to je odgovornost država članica i što se tiče prvog i drugog i trećeg stupa kod mirovina. Zemlje članice imaju zapravo tu ovlast da odobravaju različite sustave tih osiguranja, ali to naravno ovisi o gospodarskim uvjetima, financijskoj situaciji. Ali mislim ono što je prihvaćeno je da ova direktiva o IORP-u, dakle igra vrlo veliku ulogu u budućem potencijalno većem korištenju e, drugog stupa, dakle strukovnog mirovinskog osiguranja. I što se dogodilo? Prva direktiva je 2003. donesena i ona se fokusirala zapravo na jedna na koristi takvog mirovin, plana mirovinskog osiguranja kako bi temeljne slobode omogućila i potencirala. Zemlje članice su na različite načine, međutim te, proviz, te odredbe primjenjivale i implementirale. I zapravo je, kao što sam već rekao, bilo jako mali broj takvih fondova koji su bili, mirovinskih fondova koji su prekogranično radili, djelovali. Mislim da, ja sam 18 godina bio u Irskom parlamentu i uglavnom se bavio sa takvim zakonodavstvom, a ovo je bio jedan zapravo konsolidiranje zakonodavstvenog akta koji se bazirao na povijesnim već stvarima. I mi smo zapravo postojeće zakone novelirali, modernizirali i privodili novim svrhama. Ali, Očito da su postojale stanovite barijere koje su od povijesno postojale za prekogranično djelovanje takvih mirovinskih strukovnih fondova. Ali onda je došlo do prebacivanja da se pređe sa, na jedan potpuno drugčiji plan u kojem se uplaćuju pri mjesečne doprinosi izvan onog prvog stupa obveznog, dakle dobrovoljno čak i u drugom stupu strukovnog osiguranja, tek pogotovo trećem. Ali da kažemo recimo, pitanje je u životu naravno, da li se plaćaju doprinosi na europskom tržištu rada je to jako važno mora se pogledati da li je posao koji se nudi, kakvo je osiguranje mirovinsko, da li se plaća samo onaj temeljni bazni prvi stupanj ili ipak predviđena i strukovno dodatno osiguranje, taj drugi stup o kojem mi sada govorimo. Kao što sam već rekao, Vijeće je unijelo bitne izmjene u prvobitni tekst komisijin prijedloga druge direktive i onda se delegiranim aktom provelo to da bude prekogranično, se omoguće prekogranično djelovanje takvih fondova mirovinskih. Mali broj zemalja je pod talijanskim predsjedanjem uspjelo postići jedan dogovor u vezi sa ovim prijedlogom teksta druge direktive i preinakom, tako da kažemo de facto teksta. No da zaključimo. Koji pristup smo u ovom zauzeli? Prvo želimo da se javno prizna da je to u biti jedno pitanje nacionalnih ingerencija. I moramo shvatiti i priznati činjenicu da miro, mirovine u Europi se razlikuje cijeli sustav osiguranja mirovine različit od zemlje članice do zemlje članice. A povijesno gledano u nekim članicama postoji vrlo jaki savez između, da kažemo, predstavnika poslodavaca i zaposlenika i postoje upravo društvene obveze, socijalne obveze da se e, dobro pobrinuo za zaštitu starosti i za skrb za svoje zaposlenike i kao što znamo imamo tradicije već i prije ovog trostupanjskog e, organizacije mirovinskog sustava sa strukovnim fondovima. Ali to su naravno, to nije samo dakle u pitanju financijski instrument, nego je pitanje zapravo socijalne dimenzije zbrinjavanja ljudi u starosti. Drugo, naravno da to ima puno veću učinak u jednom manjem broju zemalja, ali čak i one zemlje koje još do sada nemaju tradiciju takvog drugog stupnja, takvih iopsova i na njih će se to odraziti, jer otprilike 3,5% kompletne radne snage u Europskoj uniji zapravo migrira i mobilno je. I sad budemo iskreni kad pogledamo još i demografski razvoj i promjene u zemljama članicama, potpuno jasno da će sve više evropljane krenuti u migraciju, tražiti, ići trbuhom za kruhom i kamo ih posao odnese. Prema tome, vidjet ćemo da li će tijekom čitavog svog radnog puta kroz Europsku uniju imati pokrivena penzijona mirovinska osiguranja. Mi znamo da je, moramo priznati da je zapravo za sad jedan mali broj E, zemalja u to uključeno, ali što se tiče budućnosti i sve većeg broja radnih, e, radnika i zaposlenika Europe koji će putovati kroz cijelu Uniju, onda je jasno da trebamo ohrabriti ljude da krenu i prihvaćaju posao u drugim zemljama članicama jer će sve veći broj zemalja prihvatiti ovaj model drugog stupa. A što se tiče jedinstvenog tržišta, i ono je vrlo bitno za i orpove. Dakle, na, mi ne želimo ni u kom slučaju previše administrirati ili previše regulirati tradicionalne povijesne modele mirovinskog osiguranja u zemljama članicama, ali unutar e, ove direktive o IOR-EPU e mi nismo tako dali komisiji da se nakon onog sloma kojeg smo imali sa različitim mirovinskim sustavima i mnogim ljudima koji su ostali bez ičega kad su se slomili njihovi investirani recimo sredstva u drugom stupnju da se onda sada dovede do jedne sigurnosti ali da se ne i da se unutra primjene koje kakve ugrade, da kažemo, različite rezveze kao i pravila o obaveznoj likvidnosti, solventnosti tih fondova, kao i nadzor e, investicija, kamo se investiraju sredstva. Zatim, komunikacija je vrlo bitna zbog transparentnosti, jer e, svi radnici imaju pravo da znaju kakvi su sustavi primjenjeni, kako su izgrađeni, kako će izgledati prinosi njihovih investiranih doprinosa za drugi stup e, mirovine u budućnosti. Mi smo tu vidjeli već krasnih primjera i dali su sjajne modele kako izgleda dobro informiranje ljudi o svemu i trebamo te modele koje smo već doživjeli i vidjeli koristiti za sve zemlje a da pritom to ne namećemo kao jednu nužnu obvezu, nego im preporučimo zemljama da koriste takav model informiranja radnika, odnosno ljudi. To bi bio dakle jedan generalan pristup ako to se shvatite s tim, ali mislimo da bi trebali održati jedno javno saslušavanje, možda u nekom trenutku u svibnju, jer ja bih volio, o tom dosjeu ja bih volio čuti o kolega izvjestitelja u Sjeni i drugih kolega, što misle kako ovo možemo popraviti još, ovo naše izvješće. Ali kažem, moj generalni pristup je da budemo vrlo oprezni i da je kročimo vrlo pažljivo, zato što je to tako važno dosje, a jedan manji dio zemalja ima već takav jedan model koji funkcionira i koji je kompletno, dakle takav model drugog drugostupanjskog strukovnog osiguranja koje kompletno funkcionira. Hvala lijepo na tom prvom uvodu, a sada za socijaldemokrate umjesto Paul Tan govori Annelies Götz. Hvala. Kao što je predsjedavajući rekao, ja ću umjesto Pola govoriti koji mi jako žao što ne može biti s nama. Ali ja sam dugo i naširoko o tome s njim raspravljala. Pa me zamolio da prenesem sljedeće. Prvo hvala izvjestitelju na njegovom dokumentu u kome su sažele, sažeti ključni problemi čitavog ovog e, dosija i ove rasprave i apsolutno dijelimo mišljenje gospodina Hejza da e, to, takva vrsta mirovinskog osiguranja ima vrlo jaku socijalnu dimenziju i da za sada imamo tek jako mali broj zemalja koje imaju zapravo i tradiciju i kod kojih funkcionira taj drugi stupanj osiguranja, odnosno strukovno osiguranje. Prema tome znamo isto tako da te a inače takva vrsta osiguranja isto tako ovisi o razvoju financijskih tržišta jer o tome će i e, ovisiti kasnija isplata korisnicima takvog osiguranja u budućnosti. Međutim, imamo i različitih briga na tom području. Primjerice, ovaj radni dokument koji nam je gospodin Hayes pripremio spominje činjenicu da je odbor za procjenu učinka komisije ovaj dosje analizirao dva puta i nisu mogli izdati pozitivno mišljenje nakon toga. E, to smo smatra vrlo važnom činjenicom, kako kaže gospodin Hazel. Mi dijelimo mišljenje našeg izvjestitelja da i dalje se situacija nije izmijenila od kad je to odbor za procjenu učinka komisije konstatirao. Osim toga i u Europskoj uniji služba za, koja se time bavi isto vrlo kritično prema tom dosjeu i smatraju da nedostatak jedne vrlo temeljite analize ili procjene učinaka nedostaje jer mi ne znamo mi ne znamo zapravo, tu su isključeni kompletno zahtjevi za većim potrebom kapitalizacije tih, dokapitalizacijom takvih fondova za daljnje investiranje tih uplata za drugi mirovinski stup i potpuno je nejasno zašto se sada potrebna akcija jer mi nemamo niti kakvih rokova jer u tom prijedlogu nema nije naveden nikakav rok, nikakav plan vremenski. Prema tome, da li bi nam komisija mogla dati možda neku širu i bolju informaciju na kraju ove razmjene za kad to sve vrijedi, kad se što treba napraviti i primijeniti, kad dokapitalizirati, kad što. Na kraju, gospodin Hayes je sa socijaldemokratima razgovarao o tome, pogotovo u svjetlu ovih obveza koje su preuzete da se dođe do bolje regulacije. Ali se ne misli baš da je nužno ovaj prijedlog teksta, ove preinake direktive ispunio sve zahtjeve za boljom regulacijom. hvala. Hvala lijepo Annelies, na a Ashley Fox u ime CR-a kao sljedeći. Hvala našem izvjestitelju što je dao ovaj vrlo, vrlo opsežan radni dokument koji na manje od osam stranica zapravo sažime ovu cijelu temu o kojoj govorimo. Tome mislim da je ovaj sažetak, ovaj radni dokument jako dobra baza za početak rada na tome. Inače, mišljenje izvjestitelja i smjene socijaldemokrata zapravo se možemo složiti s mnogim stvarima. Jer interesantno je da upravo ovo vijeće koje, koje je spomenuto ovaj odbor nije mogao dati pozitivno mišljenje. Prema tome slažemo se da je potrebna još e, daljnja analiza i procjena učinaka. Međutim, s obzirom da komisija još nije povukla ovaj prijedlog teksta, onda je dobro i ovaj pašljivi i oprezan stav kojeg je naš izvjestitelj zauzeo, jer mislimo da tu treba na tome dalje raditi. Mi se slažemo da bi kompletno uvođenje i uhodavanje tog drugog stupa trebalo pomoći i učvrstiti naše jedinstveno tržište ali tu se ne može nametati jedan unificirani pristup svim zemljama. Ove institucije za drugostupanjsko strukovno mirovinsko osiguranje sasvim sigurno imaju jednu vrlo jako socijalnu dimenziju i nastavljaju nacionalne tradicije. I one moraju dakle biti vrlo fleksibilno postavljene u toj direktivi s obzirom na različite nacionalne situacije i tradicije ali da budemo, da jasno i otvoreno govorimo, što budemo više regulirali te male sustave za mirovinsko osiguranje strukavno, to će se dogoditi da tim više ljudi neće imati viša, nego upravo manja prihoda. Upravo, prihode upravo iz tih fondova, upravo zato što će troškovi u međuvremenu administriranja i uprave narasti. i imam specifično pet e, zabrinutosti koje ću brzo nabrsti. Zahtjev da svi individue koji sudjeluju u tom tijelu budu profesionalno kvalificirani. To bi moglo dovesti do kraja, na kraju do toga, da, da se to mora, dakle, to se, te profesionalne kvalifikacije se trebaju jednostavno izbaciti iz ovog teksta, jer Ako ovdje imamo i daljne propise o nadzoru, onda će se opet manje mirovine u svakom slučaju biti pogođene. Zatim pitanje zahtjeva prema transparentnosti koji su vrlo bitni. I zatim trebamo izbjeći rizik da se nameće unificirano rješenje i model za sve jer to se ne može u različitim zemljama članicama provesti, nego se mora dati recimo prelazno rješenje da se zemlje članice koje nisu imale tu tradiciju strukovnog osiguranja na to naviknu i da zapravo se iznose, nose sa rizicima investicija takvih e, uplata. Zatim, kako to provesti? Delegirani aktovi mm, nisu najbolja solucija Prema tome, mi smo da se to izbriše iz teksta. Zatim poboljšanje velikih dijelova originalnog prijedloga komisije kako bi se osiguralo najbolji ishod za ovakve institucije mirovinskog osiguranja i članice. Hvala lijepo Ashley za Alde Sofienfeld. Hvala. I e, hvala izvjestitelj, žao mi što sam i ja malo zakasnila, ali moram e, juriti između dva odvora što je uvijek vrlo zahtjevno i izazovno. Mislim dva glavna opća načela koje bi nas trebala rukovoditi u ovom raspravi su sljedeća. Prvo, ono koje je izvjestitelj spomenuo, oprezan pristup da, ali istodobno, što se nas tiče ne smije biti tabua Čitava ideja da sve to, čak i ako postoje četiri zemlje koje su najviše pogođene ovom direktivom, da je kod njih sve divno i sjajno i u redu pa ne moramo raspravljati o njihovom stanju, mislim da je to zaključak do kojeg smo prebrzo došli. A drugo, trebamo biti jako oprezni da se ovo ne pretvori u diskusiju koja se vodi samo o četiri države koje naime taj model već koriste mirovinskog strukovnog osiguranja, a mi trebamo de facto govoriti o cijeloj Europskoj uniji. Dakle, dijelim neke od vrlo važnih prigovora koji su stavljani na račun originalne direktive, pa zatim i ove projenake, recimo skidanje različitih barijera, poboljšanje ovih prekograničnih e, sustava za isplatu mirovine. Isto tako osiguranje kompletnih sustava mirovinskog osiguranja i osiguranje da će doći do isplata jer a što se tiče i socijalnih dimenzija i socijalnih svrha, društvenih svrha koje imaju takve institucije za strukovno osiguranje. O tom trebamo govoriti. Nizozemska ima jako dobro razvijen sustav strukovnog osiguranja i sve u svemu ono dobro funkcionira. Ali to još uvijek ne znači da je ono imuno na probleme kao što nam je financijska kriza pokazala. Postoje neke jasne slabosti i, iako imamo vrlo dobar izvrstan sustav čak, imamo i dalje slabosti, to ne skrivamo. Mislim da su rizici, a to nam je upravo pokazala financijska kriza, mislim da se rizici rastu i da to proporcionalno povećava breme i teret koji stavljamo mlađim generacijama na pleća. Mi moramo biti na čisto s tim, dakle, ti koristi koje imaju starije generacije zapravo teret snose mlađe generacije. I mislim da se to neproporcionalno taj teret prebacuje na leđa mlađih generacija. Stoga mislim da trebamo govoriti o solidnosti, jer ne znam koji bih bolji termin za to koristila, o solidnosti i solidarnosti čitavog sustava u odnosu na disproporcionalno raspoređen teret. A osim toga moramo raspravljati na europskoj razini jer osim dijamanata i briljanata sve se ostalo u životu i svijetu mijenja, pa tako i priroda mirovinskog osiguranja i mirovinskih fondova. I moraju se čak izmijeniti zato što se obrazci radnog života mijenjaju. Ljudi ne počinju više svoju profesionalnu karijeru sa 15 godina i ne ostaju više 40 godina kod istog poslodavca. Danas rade za različite poslodavce i u ne znam koliko zemalja Evropske unije i mogu raditi recimo kao neovisni, samostalni, samozaposleni ljudi neko vrijeme, mogu čak neko vrijeme o, napraviti pauzu u svom radu, odmoriti se, prekinut pa se ponovno vratiti. I struktura tržišta rada se mijenja, evropsko tržište rada se pogotovo mijenja. Stoga mislim da moramo o svemu raspravljati na evropskoj razini, u evropskom kontekstu. A, mislim da neke zemlje onda će naravno početi odmah vikati, pričati kako Brisel i bunice protiv toga da Brisel ne treba uopće pružati svoje prste prema našim mirovinskim sustavima, našim mirovinskim e, fondovima, ali upravo to trebamo raditi jer zbog, upravo zbog dobrobiti budućih generacija i te mobilnosti koja postoje. Mislim da nema, ne smije biti nikakvih tabua u ovoj raspravi. Mislim da imamo odgovornost upravo prema ne samo sadašnjim generacijama nego i budućim generacijama i na kraju da kažem mojim odsutnom nizozemskom kolegi Paul Tangu možda s njegove riječi koje ovdje ste vi iznijeli donekle odražavaju činjenicu da su nizozemski mirovinski sustav ili da kažem upravljanju nizozemskih mirovinskih sustava su socijalni partneri imali jako veliku ulogu. I otvorno govoreći sindikati više i nisu tako zastupljeni kao nekad zato što imamo danas jako malo ljudi koji se uopće učlanjuju u sindikate, a prosječna dob članova sindikata je u međuvremenu nizozemskoj mislim 56 godina. Tako da mislim da je jako važno da uzmemo u obzir potrebe budućih generacija a ne samo ljudi koji su trenutno dobivaju i kojima se trenutno isplaćuju mirovine. Hvala Sofija, a u ime Guaja sada Miguel Zahvaljujem. Drage kolege, mislim da ovaj postojeći prijedlog želi proširiti ovu vrstu e, odredbe. Dakle, sustav koji mi imamo, ovaj sustav javnog sektora je jedno postignuće do kojeg smo teško dosli. i tu su bile određene neprihvatljive prakse od strane određenih tvrtki u određenim sektorima kad govorimo o mirovinama i to je štetno za tržište rada. Ponekad taj oblik kapitalizacije jednostavno nije nešto što se činilo kako treba. Se mirovine dijelile u obliku dionica što nije prihvatljivo i ne postoji nužno određeni odgovarajuća dob za mirovinu kad govorimo o privatnom sektoru. Dakle, kad govorimo o javnom sektoru gdje imamo definirane određene aspekte, e, smatramo to uistinu nečim pozitivnim. Ako sad pogledamo kakva je situacija u pojedinim sektorima, vrlo je važno da osiguramo da se ne pocijene dakle ove mirovine, odnosno ne ugrozi mirovino javnom sektoru kroz jednu ovakvu inicijativu. Mora postojati jedan dobar nadzor, e, to se isto tako odnosi i na matičnu zemlju i fondovi moraju imati odgovarajuću regulativu. Mi moramo osigurati da se ona uistinu i provodi. Moramo imati dobru regulativu. Jer ako ćemo imati jednu mobilnost kapitala i ulaganja, onda to treba nadzirati. Cijela e, ideja tog Junkerovog plana je ulaganje. Ali to time treba dakle svima pružiti jednake mogućnosti, ali ne na račun običnih radnika. Jer oni ne mogu investirati takve iznose i tu može doći do financijskih rizika. A, i možemo imati neregulirana ulaganja e, i upitna ulaganja mogu u stvari e, ugroziti dobrobit radnika Ponekad su se mirovinski fondovi ponašali na jedan nedopušten način i korisnici nisu dobivali mirovine na koje su stvari imali pravo. Hvala lijepa, Miguel i kao posljednji. Sekod. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i zahvaljujem e, na njegovom radnom dokumentu koji nam služi kao dobar e, početak otvaranja rasprave. Kad vidimo ovaj sad prvi krug izvjestitelja u sjeni, vidimo da će to biti vrlo zanimljiva rasprava u pogledu toga što mi ovdje želimo postići. Malo me Paul Tom e, iznenadio da on baš nije uvjeren zašto bi uopće trebali raspravljati o ovoj uredbi, odnosno direktivi. To je nešto što me uistinu iznenađuje, jer ja imam tu potpuno drugačije mišljenje i svjestan sam tu da tu postoji određena nizozemska raspava, troje od na šest ovdje nizozemci, pa moramo paziti da se to ne pretvori jedan tulum nizozemac, jer mi svi znamo da mirovinski fondovi imaju puno širi e, utjecaj e, nego što su to IORP zemlje. I dakle tu je veliki potencijal kada govorimo o samim e, ulaganjima. Dakle, to ima određene posljedicu za cijelo europsko gospodarstvo i zato moramo i razgovarati o tome što sad upravo i činimo. Dakle, što se to je što se mene tiče. Drugo je da se svijet u istinu mijenja, tu je Sofija u pravu. Ako pogledate mirovinske podlove, e, fondove, e, dakle, tu je došlo do isto velikih promjena. Ako imate bolje definirane doprinose, onda ljudi koji e, ulažu u te fondove imaju pravo više znati, dakle, što će im donijeti njihove definirani ulozi. A kad govorimo o e, dugoročnom e, poslu koje se pretvara pomalo u dugoročni rad, e, to su isto neke promjene, stoga mislim da tu postoje uistini dobri razlozi da imamo jedan europski pristup, ali slažem se sa izvjestiteljem da tu trebamo biti oprezni, ali ovdje nisam čuo ikoga da promovira takav jedan pristup koji ne bi bio oprezan. Kod komisije to zasigurno nije slučaj. Mm, dakle, zasigurno mislim da mi trebamo tu zauzeti određeni stav. Što se tiče par elemenata, komisija je ovo učinila kao jednu vrstu pravnog e, prijedloga koji se temelji na unutarnjem tržištu. Mislim da to nije dobar razlog da razgovaramo o IORP-u. E, ja nisam nužno zainteresiran za to da IORP može funkcionirati prekogranično, da bilo koja nizozemska ili njemačka tvrtka može koristiti neke druge iorp ove Dakle, pravna osnova e, unutarnjeg tržišta nije toliko bitna. Ja mislim da ono što je bitno je sigurnost i transparentnost za same potrošače. Za mene su to dva ključna pitanja. I mislim da je to ono što bi trebalo biti u središtu ovog prijedloga. Kada govorimo o samoj sigurnosti, ja znam da smo mi isključili mirovinske fondove iz gotovo svih kvantitativnih zahtjeva, solventnost 2 i slično, ali istovremeno ne možemo očekivati od mirovinskih fondova i IRP, odnosno možemo očekivati da ono što oni tvrde da oni daju, da se to treba moći provjeriti. Dakle, dobra procjena onoga što oni obećavaju je isto tako vrlo važna i to je ključno kad govorimo o tome. Dakle, imamo adekvatnu e, procjenu da li fondovi uistinu rade ono što i tvrde i ne mislim da bi oni tu trebali biti išta drugačiji od drugih osiguravatelja. Dakle, te tvrdnje treba se moći i potkrijepiti. Dakle, kad govorimo o tim odredbama u pogledu sigurnosti, to je nešto što je vrlo važno. Kada govorimo dalje o transparentnosti, da, bolja harmonizacija, komunikacije prema korisniku je nešto što je vrlo važno i tu se slažem sa izvjestiteljem. Ne bi trebali tu imali, imati mikromanagement, dakle trebate biti jasni prema svom korisniku E, dakle, moramo naći jednu dobru ravnotežu kada to budemo procjenjivali. Kad je to nešto dakle, što je unutarnje pitanje, a nekad e, trebamo biti vrlo jasni i transparentni prema samom korisniku. Dakle, mirovinski fond bi uvijek imali htjeli imati što je manje moguće zahtjeva. Oni kažu sve do sada mi odlično radimo, dakle Europa nemojte nas tu ništa pitati i ništa tražiti od nas. Isto tako transparentnost u pogledu ulaganja, kamo ona ide, mislim da bi ljudi trebali znati e, u što se ulaže i tu je transparentnost isto tako vrlo važna. Naravno da smo mi zainteresirani što tiče članka 29 kad imamo procjenu rizika za budućnost da se uzmu obzir rizici u pogledu klimatskih promjena. Vidim da ste već svi malo umorni što se toga tiče. Ako govorimo o budućim generacijama, mirovinskim fondovima, onda samo po sebi, ako ti mirovinski fondovi ulažu u scheme koje sadrže dugoročni rizik, onda bi potrošači trebali biti svjesni toga i tu bi transparentnost trebala biti vrlo važna, pogotovo za mirovinske fondove koji upravo i postoje zbog dugoročnih ulaganja i zbog idućih generacija. Dakle, tu se ne radi samo o pet godina, već o desetljećima i to je vrlo važno i stoga možete od nas očekivati da ćemo mi raditi na izmjenama i dopunama gdje ćemo uključiti e, ovo pitanje vezano uz ugljik i članak 29 već indicira e, da je komisija svjesna da bi ti dugoročni rizici trebali biti dio rasprave kada govorimo o mirovinskim fondovima. Dakle, mi ćemo raditi na tome i pogotovo se veselim radu s na tom području. To će biti naše najvažnije točka, ali želio bih još jedan puta naglasiti. Moramo imati biti oprezni i svi se slažemo oko toga, ali istini postoje dobri razlozi zašto se e, Europa treba pozabaviti samim utjecajem mirovinskih e, osiguravajućih društava, odnosno mirovinskih fondova i svi imaju pravo na transparentnost i tu se trebamo dakle fokusirati na dugoročnu sigurnost i transparentnost i za mene je to važnije nego ova pravna osnova unutarnjih tržišta. Dakle, veselimo se u svakom slučaju tom radu i siguran sam da ćemo imati tu jednu dobru raspravu. Ali neka to bude e, debata koja se odnosi na cijelu Europsku uniju, a ne samo na IORP zemlje. Da, i neće to biti samo jedna nizozemska rasprava svakom slučaju i drugi imaju pravo javiti za riječ, kao prvi se javio Thomas Mansford. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ne samo da nizozemci se mogu baviti tom temom, želio bih reći da sam volumen kada govorimo o tim mirovinama u Njemačkoj iznosi eh, 460 milijardi. Dakle, 460 milijardi nije samo tako palo s neba. E, one su nastale i ta rasprava koju smo imali, draga Sofiji, ti uvijek se pozivaš na tu debatu koju smo prethodno imali. E, dakle, ono što ti govoriš vezano u tu temu koliko je teško za mlade jer trebaju osigurati budućnost i u tom smislu to e, općenito gledajući nije toliko vezano uz Dakle, tu trebamo razlikovati te mirovine koje su nastale iz tih uplata. Dakle, to je nešto što smo mi sami odabrali što smo e, htjeli. Prije dvije godine sam imao jedno izvješće u Ekonu. E, neki su tu isto rekli 44 e, ih se tada složilo sa mnom, nije bilo suzdržanih, vrlo mali broj je bio protiv. E, i mislim da trebamo ići jedni prema drugima. Tada smo ipak imali određeni e, razlog, tada smo se pozivali na članak 50, dakle uzeli smo vlastitu nadležnost za ekon i druge kompetencije su se odnosile na jedan drugi odbor. Tu smo imali u svakom slučaju mogućnost iznijeti svoje mišljenje, e, vezano isto tako uz odjel za, odbor za zapošljavanje. I tada smo bili rekli da ono što je najvažnije da ovaj solvenci pravila e, ne uključujemo ovdje, to je bilo vrlo važno, komisija se time složila pa sam se nadao da su Juncker i drugi spremni da se to ne stavlja na dnevni red, ali Brian ti si ukazao koji je razlog tome da je komisija još jedan puta rekla trebamo ipak staviti tu temu na dnevni red vijeće naš nije baš bilo za to tu imamo jako različita iskustva i imamo e, vrlo jake i vrlo e, slabe dakle strukovno mirovinska osiguranja ali možemo naučiti nešto iz pojedinih modela to ne radi se samo dakle što se tiče same ideje e, dodatnih mirovina i strukovnog osiguranja kako bi trebali biti u stanju, dakle ljudi i fondovi ulagati u dakle novac koji se sigurno ulaže, se koristi e, isto i za to da se postane aktivan u ovom Juncker planu Dakle, uz mogućnost osiguranja za privatne poslodavce treba nam institucije, poduzeće, osiguravajuća društva i fondovi koji su u stanju investirati novac tamo gdje žele. Dakle, one projekte koje želimo mi podržati moraju biti sigurni projekti koji su orijentirani na budućnost i tu će Europska investicijska banka odlučivati o tome i ja se nadam da će oni donijeti dobre odluke. Još jedan faktor koji je vrlo važan, draga Sofiji, dakle osiguranje u pogledu insolventnosti. Mi smo za vrijeme krize imali dakle samo dva slučaja e, koja su bila problematična. Svi drugi su bili jako e, dobri što se tiče ovog osiguranja od insolventnosti i to je vrlo važno. I nešto što mi uopće nije jasno mi to ne radimo kako bismo zaposlenicima e, nekako ih stavili u lance već mi želimo na primjer u mojoj zemlji učiniti nešto što nekada u komisiji nisu uopće mogli razumjeti. Mi to kod nas nazivamo betrip stroje. Dakle, kad si vrijedan poduzeću trebaš biti nagrađeni. Mi ne želimo da oni koji skaču samo od jednog poduzeća do drugog imaju onaj e, učinak dakle, da kupe e, sve dobro iz pojedinih poduzeća. Mi želimo postići da oni koji mogu dokazati kvalitetu će reći mi imamo dakle dodatnu e, mirovinu, nešto što nam daje dodatnu sigurnost. Dakle, nikad nismo sigurni kod nas u Europskom parlamentu, pa se ja slažem s onim što Ashley Fox rekao kod procjene učinka trebamo isto tako biti vrlo oprezni. Dakle, e, ja sam protiv delegiranog akta, da može nastati jedan monopol koji mi ne želimo. Delegirani akti uvijek zaobilaze demokratske strukture i mislim da je to jedan nezdrav razvoj e, do kojeg ovdje dolazi. I na samom kraju transparentnost, to su zeleni jako dobro e, formulirali gdje, kako se investira, što mogu time postići i ja sam e, sam e, odustao dakle od jedne takve e, dodatne mirovine jer nisam uopće znao o čemu se radi ne bih želio da drugi budu kasnije u istom tom stanju trebaju biti ljudi svjesni situacije veselim se jednoj ovakvoj raspravi i ja mislim da je vrlo važno da se uključe iskustva pojedinih zemalja i da kod e, saslušanja, dakle kad budemo e, slušali pojedine partnere da mogu biti prisutni oni koji imaju velikog iskustva e, sa dodatnim mirovinama i strukovnog osiguranja jer ne želimo reći da samo dijamanti su oni koji traju vječnost, već trebamo ostvariti određenu fleksibilnost e, i to da uopće spominjemo tu fleksibilnost je već jako dobro za one koji nemaju dovoljno iskustva u tom području. Dakle, hvala lijepa i veselimo se našem zajedničkom radu. Da, samo da oklonim jedan nesporazum, dragi Tomase. Jel si govorio o dodatnoj mirovini iz sukovnog mirovinskog osiguranja. Rekao si da to nema nikakve veze sa onom međugeneracijskom, e, sa tim međugeneracijskim elementom, ali oni to imaju zato što mladi uplaćuju u mirovinske fondove, što zatim se isplaćuju u obliku mirovine korisnicama. To su i obvezni sustavi tako da mislim da postoji razlog da govorimo o međugeneracijskom elementu i ne možemo se praviti samo da se to tiče prvog stupa, to se tiče i drugog stupa. A ono što ti nazivaš e, trip stroje i da si protiv promjeni poslova, mislim sav ovaj sustav ne služi tome da e, ljudi odrede kakvu karijeru bi trebali imati. Oni to sami trebaju naravno odlučiti, ali što god oni odlučili, bilo da žele mijenjati poslove ili bilo da žele raditi za istog poslodavca tijekom čitave karijere, da dobiju na kraju prihvatljivu mirovinu. I isto tako je pravedno da svaki korisnik tog fonda, bilo da danas ima 21 godinu ili 71 godinu, da uživa pošten tretman, da uživa i dobije dobar povrat na svoja ulaganja. A bojim se da ono što se trenutno događa je upravo nešto drugačije, da mladi uplaćuju nerazmjerno veliko te fondove, a ono što dobivaju nije toliko veliko, to neće biti toliko veliko kao ono što danas ljudi dobivaju. Mislim da to nije pravedno i mislim da to ne bi trebalo biti tabu tema u okviru naše rasprave. nakon što sada nisam vidio nikakvih drugih javna za A je, evo, analiz DOC još jednom. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, bit ću vrlo kratka. Malo sam se zabrinula oko same narave ove rasprave. Moram reći da ja osobno dijelim mnoge zabrinutosti koje je iznio pol vezano uz ovo i to ne samo zato što E, se radi o tome da se brane posebni interesi ili sindikati ili veliki poslodavci. Ne govorim uopće iz takvog kuta iako mislim, ponosno mogu reći da sam članica sindikata kao i mnogi drugi zaposlenici u mojoj zemlji, već je to prije svega zbog činjenice što e, strukovno mirovinski sustavi u mnogim našim državama članicama funkcioniraju bolje od privatnih sustava. Mislim da je jasno da mislim da je jasno to treba naglasiti. Ja sam akademik, ja sam e, sudjelovao u vrlo opsežnim e, strukovnim mirovinskim fondovima i za te svrhe smo koristili mehanizme iz e, javnih vlasti, pa i e, sindikati koji su bili uključeni u taj sustav kako bi politika s kojom se oni vode pravedna i bila i mislim da se to ne događa sa mnogim privatnim sustavima nasuprot onoga što je možda rekao ovdje predsjednik zelenih. Osim toga ja se slažem s mnogim drugim točkama vezano uz općenite sustave sukovnog mirovinskog osiguranja. Mislim, postoje neke elemente koje uopće nismo naznačili. Postoji velika, velika razlika, na primjer, u mirovinama među ženama i muškarcima. I da taj strukovni model pokušamo prebaciti u privatni model, što neki među ovim institucijama rade, da to ukazuje na niz drugih problema i mislim da bi to trebalo biti važno. Da, ne bismo trebali da puteme, ali govorimo o nečemu što čini samo naše socijalno tkivo u državama članicama i kada e, tu vršimo promjene, onda moramo oprezno vidjeti što dobro radi, a što ne i moramo se pobrinuti da u to uključimo sve relevantne dionike i tu sam bila dosta zabrinuta zbog toga što sam čula da je u proteklom razdoblju odbor Ample sudjelovao u tome i da će to činiti sada. Moguće je da će socijalni dionici koji su bili prije već uključeni u to da će imati mnogo toga važnog za reći. Oni predstavljaju milijune građana i trebali bi u ovome sudjelovati. Hvala. Hvala, Anelize. Ako pogledam sat, vidim da sada imamo još 10 minuta, to bi bilo točno dovoljno vremena da predam komisiji izvjestitelju riječ. Ako se nitko drugi od kolega i kolegica ne želi još jednom javiti za riječ, onda bih e, tako postupio gospodin Visner, izvolite, iz komisije. Da, sada radim. Izgleda da ima još nekoga tko se zove koja radi u tom području, ne mislim. Hvala vam na ovoj raspravi, hvala i na dokumentu koji je izvjestitelj predstavio, nemamo nikakvih komentara na njega, mislimo da je to pravedna analiza trenutne situacije. Mnogo komentara je izneseno i mi mnogo njih eh, dijelimo možda samo nekoliko stvari zašto mislimo da bi trebali imati e, preinakove direktive, pa imamo izvornu direktivu i tada smo imali prije svega naglasak na prekograničnim propisima, ali isto tako tu se radi o minimalnoj transparentnosti i minimalnim upravljanjima. To je bila direktiva na visokoj razini koja nije postigla ono što je htjela. Mislim, imamo sada tu direktivu i trebamo se postaviti pitanje je li ona bolja ili je li ona dovoljna ili bi možda trebalo biti bolja. Osim toga postoje drugi razvoj na tom području koji nam naznačuju da je sada došao trenutak da to pokušamo poboljšati. E, jedno je to da idemo mm, više sada prema privatnim modelima mirovinskog osiguranja, dakle sena se mijenja, a imamo i e, premještanje poduzeća, preko granično poslovanje. Također u nekim državama članicama vidimo tendenciju, a to su države članice koje još nisu uveli takve institucije da to sad namjeravaju učiniti i dakle žele smjernice, žele jasan okvir za dvije stvari. Kao prvo ili da ih sami ustanove ili kao drugo da se priključe na institucije koje dobro rade u drugim državama članicama. Zbog toga smo imali i više manje konsensualni stav vijeća na kraju, zato što se ta rasprava ne odvija samo unutarnjih država članica njih pet koje već imaju takve institucije, već se to radi o onim državama članicama koji žele osnovati, a trenutno ih nema u tim državama i to mislim da je važno naglasiti dakle, da je to europska rasprava i da je svima nama, po mom mišljenju interesu, da imamo dobro razvijene institucije u što većem broju država članica moguće i ova preinaka direktive može tu dati svoj doprinos. Možda samo nekoliko primjedbi koje će biti malo više kritične prirode. Nešto smo čuli o socijalnoj dimenziji. Prijedlog komisije a još i manje stav vijeća, dovodi u pitanje same institucije i upravljanje tim institucijama. E, vlade u državama članicama dobro upravljaju institucijama i to se ne dovodi u pitanje. Samo postoji nekoliko institucija koje unutar njih imaju stručnjake koji rade E, vlastite sustave upravljanja. Tu naravno ima socijalni element zato što ako želimo ispuniti socijalne ciljeve onda moramo se pobrinuti da ćemo dobiti i dovoljne povrate sa tržišta kako bi mogli ispuniti ciljeve. A tu postoji dakle taj financijski menadžment koji je vezan uz to da moramo moći ispuniti e, obećanja koje smo dali u smislu povrata. Komisija tu to nipošto ne namjerava osporiti dovesti u pitanje socijalnu dimenziju, već samo se želi osigurati da uh, regulativa mm, bude dobro uspostavljena. Drugo pitanje vezano uz uh, odbor za provedbu procjene učinka i da smo imali dva negativna mišljenja koje su proizašle iz tog odbora. Kao prvo, institucionalno gledano, to ono je savjetodavne prirode, a kolegi je tu donijelo svoju odluku, dakle prijedlog je tu, to je kao prvo odgovor, a kao drugo Odbor za procjenu učinka je imao dosta velikih poteškoća u smislu pronalaska konkretnih dokaza o tome kako će se situacija odvijati u budućnosti. I naravno da je to vrlo teško jer dobro imamo dakle te, te prekogranični element, mislimo da ćemo dobiti um, određene dokaze o tome koja, koje institucije žele prekogranično poslovati u budućnosti, ali nemamo dovoljno podataka da kažemo da će, na za deset godina biti pet 5000 prekograničnih institucija. To jednostavno nije moguće i stoga smo to pokazali, pokušali izraziti i u našim raspravama. Ali jednostavno smo morali prihvatiti tu činjenicu da ne možemo imati podace koji će pokazati hoće li se doista ostvariti ono što mi očekujemo u budućnosti. Zatim je komisija na posljedku donijela odluku Mislim, ovo je politički dosje i ista je stvar bila ta i u vijeću. To je dakle politička odluka na temelju raspoloživih podataka i mi vas pozivamo da, dakle, kako vodite i vlastitu političku raspravu. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine Vidner. Onda bih još e, kao posljednjem predao riječ Brianu kao izvjestitelju. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Doista želim zahvaliti svim e, kolegama, svim izvjestitelju u na ovoj raspravi. Mislim, mislim da smo imali dosta dobru inicijalnu raspravu u ovom prijedlogu. Trebao sam e, prvo naravno uvažiti prisustvo Tomasa Mana jer je on 2003. godine bio izvjestitelj koji je e, proveo svoje pregovore o prvoj direktivi i stoga je njegovo znanje i itekako važno. On je uspješno e, ostvario glasovanje 44 naspram 4. Mislim, nisam sigurno hoćemo li ovaj put uspjeti ostvariti takav rezultat, ali ipak to sam htio uvažiti mislim da mogu reći nekoliko stvari, sad nakon što sam vas saslušao, kao prvo kada govorimo o sustavima za sukovno mirovinsko osiguranje, onda da, onda govorimo o poslodavcima koji uplaćuju te sustave, ali govorimo i o zaposlenicima koji dio svojih plaća, tjednih, mjesečnih, eh, ustupaju za uplatu u taj fond. To je zapravo dio plaća koji im otpada zato da bi se uplatio taj fond. Dakle, radi se tu o partnerstvu koji se uspostavlja između poslodavca i zaposlenika. Ja nemam nikakvih poteškoća da oni izrade izvješće, mislim to je u redu jer to je nešto što se tiče mnogih politika, što se tiče odluke poslodavaca kamo oni žele otići, odluka koje misle donijeti u budućnosti, jer njihova financijska sredstva idu u te fondove i stoga je bitno i da zaposlenici imaju povjerene u te sustave, da ti sustavi kojim se nude unutar njihove, njihovog zanimanja ili za njihovu tvrtku, da zaposlenici znaju u što ulažu kao član sustava jer se oni time doista obvezu da će u budućnosti imati e, mogućnost da dobiju ta financijska sredstva. Stoga je bitno da imamo transparentnost oko toga što oni daju kao doprinos, kamo idu ta financijska sredstva, to mi je dao što sam čuo od kolega, i što točno ti sustavi mogu napraviti. No, osim toga, postoje neke države članice koje su proizvele vrlo dobre nadzorne sustave za mirovinska osiguranja sa e, ombudsmanima za mirovine, sa e, vrlo raznim vrstama informacije, a neke države članice to nisu učinile. Mislim, ne želim time naglasiti e, niti loše, niti dobre države članice, već želim reći da je to budućnost i da možemo naučiti jedni od drugih. I to mi je drago što sam čuo od kolega, možemo naučiti iz e, naših iskustva o tome što, gdje, kako funkcionira. I slažem se sa Sofi, ne bi se tu trebalo raditi samo o četiri, pet država članica koji jedini onda daju input eh, u ovaj dosije, tu se radi o svakom europskom građaninu. Eh, pokrivenost putem mirovinskog osiguranja će biti važna tema i u budućnosti. Dakako, oko stupa broj 1, jer tu imamo određene deficite, i zato što socijalni sustavi mirovinskog osiguranja možda neće biti dosadni u budućnosti, ali isto tako bismo trebali biti ambiciozni trebali bi reći da svi europski građani mogu imati tu mogućnost korištenja ambicioznog e, sustava mirovinskog osiguranja. I to je upravo i namjera komisije. Dakle, možemo li mi uspostaviti sustav koji neće biti birokratske naravi, koji neće dovesti do dodatnih troškova, tu se u potpunosti slažem sešli. Hoćemo li moći imati sustav koji će potaknuti osnivanje sve više i više ovakvih institucija, prije svega onih koji posluju prekogranično, u tome nismo u proteklih 12 godina bili jako uspješni. Dakle, trebali bismo biti ambiciozni u korist europskih građana, bez obzira na to iz koje države članice oni dolaze, i vidjeti možemo li uspostaviti takav sustav. Kažem to zato što ne želim posebno ne u onim državama članicama koje imaju već tradiciju ovakvih institucija i strukovnih mirovinskih osiguranja da se dakle ugrozi taj dobar rad koji je tamo poduzeti, ali isto tako Sofija ima pravo, nije kao da ne bismo trebali se nikakva pitanja postavljati vezano s to što se događa u tim državama. Mislim, znam e, primjer nizozemske, e, tu ste imali dosta loše iskustva i izveli ste velike, duboke promjene u takvim sustavima mirovinskog osiguranja i to je upravo i jedna od naših zadaća. Miguel je, mislim, postavio pitanje o ulaganjima i e, Baz je postavio to pitanje u zelenih Mislim da je ovaj dosije zapravo prilika da vidimo kako možemo potaknuti europskom gospodarstvo, govorimo o dugoročnom ulaganju kao posljedica Junkerovog plana i mislim da je dobro da imamo transparentnost, da imamo informacije e, koje su sastavni dio tih sustava kako bi osobe imale dostatno povjerenje u te sustave kako bi znali da će oni dati očekivane rezultate. Dakle, mislim da smo danas održali izvrsnu prvu razmjenu mišljenja. Dragi predsjedavatelju, želim to reći svim kolegama, svim izvjestama i svim onima koji su zainteresirani za ovaj dosije. Ja imam otvoren pristup vezano za ovaj dosije, rado ću raditi s kolegama na ovom prijedlogu. Drugi dio prijedloga, kao što sam rekao, je to da održimo javno saslušanje. Ako se s time slaže naš odbor, mislim da, im, mislim da imamo dosta nade da ćemo moći dobro nastaviti raditi na ovom dosijevu. Hvala ti, Brian. U nastavnom dijelu ovog postupka ćemo da 15. 16. srpnja imati sljedeći datum, tada ćemo raspraviti o nacrtu izvješća, rok za podnošenje amandmana je predviđen za rujan, a glasovat ćemo prema trenutnim vremenskim okvirima tek u studenom. Stoga imamo dosta vremena za vođenje vrlo napete rasprave Eh, ovakve kao što smo ju doživjeli primjerice danas u prvoj razmjeni mišljenja. Zahvaljujem svim sudionicima. Sada bismo onda prešli na točku dnevnog reda broj 4 kojeg, smo prebacili. Eh, tu se radi o ulaganjima za radne mjesta i rast, promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji. Eh, imali smo šesto izvješća o koheziji Europske komisije a odbor regije će ovdje pripremiti izvješće na vlastnu inicijativu. Mi kao odbor Eko ćemo izraditi mišljenje. Ovdje smo tu zato što se želimo savjet, posavjetovati o podnesenim amandmanima. Kao prvo u ime SOS demokrata mogu predati riječ gospodinu Kostasu Mavridesu kao izvjestitelju za mišljenje Kostas. Izvoli. Hvala vam gospodine predsjedavatelju da pričekam nekoliko minuta kako bi e, svi mogli izaći. Um, U redu. Dakle, podnesena su sve skupa 80 amandmana. 80. I neću sada detaljno govoriti o svim tim amandmanima. već će se usredotočiti na teme oko kojih se oni koncentriraju. Kao prvo, htio bih komentirati jedan amandman koji je s pravom podnio gospodin Kariješ, koji s pravom naglašava da članak broj 3 e, ugovora Europske unije uključuje i promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne solidarnosti među državama članicama. A gospodine predsjedavatelju, ima jedan dobar razlog zašto započnem upravo s time, jer ako to imamo na umu, a to se neće promijeniti, onda su učinkovitost i solidarnost dvije strane iste medalje. I zbog toga moramo shvatiti da neki od amandmana, neki amandmane idu toliko u detalje, u tehničke detalje i da možda nisu u samom opsegu e, na koji se odnosi naše mišljenje. Kao drugo, bilo je dosta i nekih e, zahtjeva za ukidanje, na primjer e, neki su tražili ukidanje klauzule u ulaganjima, neki su tražili ukidanje sufinanciranja e, Europskog socijalnog fonda, fonda radilo se o faktu stabilnosti i rastu i o mnogim drugim pitanjima a istodobno imali smo i neke amandmane vezane uz ulogu poduzeća i malih poduzeća. Imajući sve to na umu, treba priznati da se veselim sastanku u Sjeni koji će se održati sutra, ali istodobno dakle, moram priznati da će biti dosta teško postići kompromise oko svih ovih amandmana, jer se čini da su neki amandmani i proturječni i da na istu stvar gledaju iz vrlo različitih kuteva gledišta. Također, ono što želim isto jasno reći je da bilo koje mišljenje koje se odnosi na kohezijsku politiku i na solidarnost, da moramo u takvom dokumentu jasno naglasiti da se kohezijska politika primjenjuje na sve države članice i na sve regije, ali istodobno mi se nalazimo usred krize i moramo shvatiti da neke regije, neke države članice, da su one više pogođene krizom od drugih. To je činjenica koju nitko ne može usporiti. Ako govorimo o krizijskoj politici, moramo ipak uvesti neke, neke usporedbe. jasnije rečeno, svi znamo da neke regije pate od visoke stope nezaposlenosti to moramo uzeti u obzir. Ne možemo samo govoriti u općenitim terminima. Još jednom, za sve nas smatram vrlo važnim da sutra vodimo iskrenu rapravu na sastanku izvjestitelja u Sjeni te se nadam da ćemo postići velik broj kompromisnih amandmana kako bismo imali općenito glasovanje, glasovanje s kojim ćemo prihvatiti, e, barem ono oko čega se svi slažemo i za što kažemo da treba biti sastavni dio tog mišljenja. No istodobno moram naglasiti to da postoje određene stvari za koje smatramo da su principijalne naravi da su dakle to stvari oko kojih možda nećemo uspjeti postići kompromis. Hvala vam. Hvala lijepo Kostas na ovom uvodu. A prvo bih riječ dala Ivani, dala je, da Ivani Maletić. Thank you very much. Hvala lijepo. Kao što je izvjestitelj to dobro rekao, imamo puno stvari o kojima se trebamo složiti tijekom sutrašnjeg sastanka, a ja bih istaknula kako je vrlo važno čitavo vrijeme misliti na to da nam je potrebna uska veza između kohezijske i ekonomske politike. Mi ih ne možemo odvajati jer one imaju isti cilj, a to je održivo financiranje javnog sektora i financijske i ekonomske nacionalne politike općenito. Također, gospodarsku i regionalnu politiku koja je orijentirana prema postizanju ciljeva, ali unutar održivog razvoja. To je ono što govorimo kad pričamo o vezi između ekonomske i kohezijske politike. Puno kolega naših je kroz svoje amandmane upravo to naglasilo. Nadamo se da ćemo na sutrašnjem sastanku biti u stanju i raspraviti o, ovo sve. Kohezijska politika treba odraziti sve ciljeve europskog semestra i sve ono što je najvažnije o specifičnim preporukama za zemlje, ali i obrnuto, jer one trebaju upravo pridonijeti jedni drugima jačanju e, konkurentnosti i Implementacije strukturnih reformi koje idu pod ruku sa dobrom apsorpcijom kohezijske politike. I upravo je čitav niz studija to pokazao i dokazao. Kada sam prošla kroz sve amatmane, vidjela sam da imamo puno razlika među kolegama u načinu u pristupu, u njihovom pristupu pitanju sufinanciranja. A imamo isto tako, ne smijemo zaboraviti da evropski fondovi imaju samo nemaju samo jedan izvor financiranja, nego različite izvore u različitim zemljama. A evropske su fondovi samo jedan od mogućnosti i trebaju biti dio kompletnog nacionalnog, da kažemo akcijskog, ali plana za razvoj. Mi ne možemo odvajati operativne programe od partnerstva za razvoj, a partnerski sporazumi ne možemo opet odvajati od kompletnog programa reformi i konverzija. To sve mora biti povezano. Znači, vlada mora uzeti u obzir sve, sve, da sve vrste financiranja moraju ići u istom smjeru, a ne da se koristi novac iz proračuna za jedne stvari, a onda evropske nacionalnog, a onda evropski fondovi za nešto sasvim drugačije. Ne, to mora ići skupa se investirati. Nacionalni izvori i europski. Prema tome ne treba isključivati, zato smatram i to kombinirano financiranje, izražavanje i izračuna javnog e, deficita unutar nacionalne politike. No to je nešto o čemu ćemo mi još podrobno raspravljati, a osim toga sam primijetila da je kod nekih amandmana da su neki amandmani već zapravo sadržani u izvješću kolege Dojča, iz eh, regionalnog odbora, odbora za regionalno pitanje. I možda da vidimo kako bi to dobro iskombinirali, povezali. Hvala lijepa. Mikrofon. Hvala lijepa. Sada je sljedeći kolega iz Poljske. Hvala lijepo predsjedavajući. Ova tema ovog stajališta se povezuje sa raspravom o planu investicija, investicijskom planu. A ta tema nailazi na veliko zanimanje. S jedne strane je dobro da investicije razmatramo horizontalno. S druge strane, ali želimo naglasiti da smo ishodišnu ulogu kohezijske politike ne, ne smijemo nikako zamijeniti sa potrebom za strukturnim reformama. Kohezijska politika ima cilj, za cilj da sve razlike u razinama života i proizvodnje u različitim zemljama članicama smanji, da ne kažem izjednače. I može apsolutno igrati pozitivnu ulogu kod nivela, niveliranja gospodarskih razlika. Međutim, to neće nužno dovesti do stabilnosti i ne može ni u kom slučaju zamijeniti nužne strukturne reforme koje ta zemlja dotična treba pod, izvršiti, provesti. I osim toga ona i ne treba recimo umanjiti ni u kom slučaju nadležnost pojedine zemlje članice. Ja ću poduprijeti sve amandmane koji budu išli u tom smjeru, smjeru kojeg sam upravo opisao. Glede stavka 5. Nije, nemam, nisam podnio zahtjev za amandmanom. Bilo je drugih prijedloga amandmana, ali samo sam tu, imam jedan komentar u vezi tog stavka. iz e, državnog deficita se sufinanciranje, to zajedničko financiranje treba isključiti. Ono se ne treba uzeti od taj izračun i tu izraziti. Ja sam postavio, dao prijedlog za amantman u vezi malih i srednjih poduzeća, kao i partnerstva između javnog i privatnog sektora, a i ostale amantmane koje idu u tom smjeru ću poduprijeti. Ako biramo projekte u okviru investicijskog plana, onda ne smijemo dozvoliti da sredstva prelaze iz jednog u drugi instrument. Ne, nego bi taj plan trebao zapravo biti korišten kao dodatni instrument. A to bi mogao biti poticaj za dodatni jaki poticaj za razvijanje javno-privatnog partnerstva koje je europskom gospodarstvu vrlo potrebno. Ne smijemo dozvoliti da europske zemlje budu podijeljene na zemlje iz eurozone, eurozemlje i one koji to nisu. I podupirem amandmane koje govore o tome kako se moraju jačati upravni kapaciteti i koji govore o jačanju unutarnjeg tržišta. Međutim, ne mogu poduprijeti da ovdje imamo dublju integraciju u okviru da se tu želi postići još dublja integracija na području bankarske unije unatoč onom što je rekao izvjestitelj, vjerujem da postoji dobra šansa, da su dobri izgledi da postignemo i usuglasimo dobar tekst, a mislim da ćemo to sutra i u tome i uspjeti. Hvala lijepo Stanislav. U Alde ne, ne vidim nikoga, kao ni Palomu Lopez Palome za Gue, za Ljevicu ili bilo kog drugog zastupnika ili zastupnicu ljevice, pa prema tome odma. idemo Anet urtacom, idemo Anet ima riječ u ime zelenih. Hvala, ja sam već e, prošli puta rekao da nam se ovaj tekst čini uspjelim i da sadrži vrlo važne elemente za socijalno osiguranje. A mi smo željeli spomenuti još nekoliko amandmana koji nam se čine važnima. Riječ je upravo o ovoj logici zaključivanja o kojoj je izvestitelj govorio, ali kasnije će moj klub zastupnika još o tome i sutra govoriti. Što se tiče Junkerovog plana, misli nam se vrlo pametnim da dođemo u točki 31 do jedne neutralnije pozicije izjave i formulacije, a mi znamo da tu među, imamo nekih diferencija među različitim političkim frakcijama ovdje, ali treba saista doći do e, usuglašenja jedne neutralne formulacije. Zatim, htjeli bi uvesti još neke elemente koji su vezani za način odabira različitih strateških e, projekata. Tu ne bi smjelo doći do crowding outa i trebali bi težište položiti upravo na one projekte koji će donijeti prihod za očuvanje okoliša i u svim oblicima i za socijalna pitanja. Zatim amandman 60 i 64 tu upućujemo na i ukazujemo na nužnost suradnje subdržavnih poddržavnih gremija EPSI-a, našeg našeg e, fonda. GUE na tom insistira i to želimo izvješću da se još obuhvati. A rekli su i drugi napokon prethodnici da se tu mora isključiti da se dakle sufinanciranje mora isključiti iz izračuna deficita. U vezi s tim smo i mi dali još jedan prijedlog za amandman pod brojem 65. Zatim imamo različite prijedloge od kolega iz F, eh, e, od Pučana i Alda koji govore o fiskalnoj konsolidaciji i gospodarskom rastu, kako je to potrebno jedno i drugo. Pogotovo u onim zemljama koje leže malo na rubovima Evropske unije, periferno, ali baš u tim zemljama, takozvanim kohezijskim zemljama su recimo svi uspjesi onog što je stvoreno iz kohezijskih fondova kasnije kroz oštru štednju je potkopano i uništeno. I mi smatramo da je taj način takve politike koja onda uništava zapravo je potkapa već postignuto loš. I mislimo da bi s ovim prijedlogom trebali to stanje u Europi poboljšati. Zbog toga Smatramo da se ovi navedeni amandmani ne mogu u ovom obliku prihvatiti. Ima nekih drugih amandmana koje apsolutno zagovaramo. Mislimo da su jako dobri gdje se ukazuje primjerice na opasnost da neki koji su sami po sebi uspješni projekti bi mogli pasti na žestoko na teret proračuna ili Fernandesa, Jonasa Fernandesa iz socijalista njihov e, prijedlog amandmana u kojem se možda predviđa i mogućnost financiranja rada nezaposlenih ili različitih drugih socijalnih davanja za nezaposlene, da to ide iz tih fondova. Hvala lijepo Ernesto, a sada komisija vidim da je jako puno pisala i zapisivala dok ste vi govorili. Da li bi komisija sada nešto rekla u vezi s time i na vaše intervencije? Izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Mi se uglavnom slažemo sa većinom ovdje stajališta koja su iznesena, iako imamo i nekih prigovora. Recimo ovom argumentu da ako vlada ne uspjeva, nacionalna vlada ne uspjeva, ako u svoje provođenje svoje kohezijske politike, Mislim da to ne možemo složiti, jer mi znamo da se do sada, recimo, kohezijska politika je upravo pomagala zemlju, zemlje, smanjujući njihov udio u, u sufinanciranju. I u prvom izvješću smo imali to sve upravo analizu učinaka kakve, svih projekata i svih mjera koje su u okviru kohezijske politike provedene, koji su bili učinci u zemljama. Tako da ako imate isto tako bilo kakvo pitanja o tom izvješću kohezijskim mjerama, samo izvolite postaviti. Hvala lijepo, onda na kraju još jedan puta naš izvjestitelj ima riječ. Hvala lijepo. Vrlo kratki komentar kojeg imam. Mislim da se svi slažemo u jednom aspektu ovog mišljenja. Naime, da kohezijska politika i ekonomske politike naravno da idu ruku, ruku da idu zajedno. I mislim tamo gdje se mi počinjemo razlikovati, to je mjesto kad razmišljamo do koje mjere treba kohezijsku politiku primijeniti, a da pritom nemamo jasnu vezu sa specifičnim e, pretpostavkama nacionalne ekonomije. Jer ako se vi svi slažete da je solidarnost onaj glavni sadržaj čitave kohezijske politike, onda je to jedna stvar koja nas odvodi zapravo daleko od provođenja, da ne kažemo nametanja, nekih makroekonomskih pretpostavki. Ali, sve u svemu, kad sam vas ovdje slušao, mislim da ćemo sutra nastaviti voditi jedan vrlo, vrlo konstruktivni dijalog, čemu se već veselim. Hvala lijepo, dakle, našem izvjestitelju. Mi ćemo 20. travnja u ovom odboru ovdje glasovati, a u glavnom nadležnom odboru 4. ili 5. svibnja. Time bih završio sa ovim točkom dnevnog rada i reda i prešao na desetu točku dnevnog reda, a to je točka razno. I budući da nemamo ništa pod razno, idemo na točku 11, a to je samo informacija da ćemo se 20. travnja ponovno naći između 15 i 18 sati na sastanku odbora Ekona. Do tada sve najbolje, hvala vam puno.